grupi ALDE sa 7. srpnjom 2014. Od skupina alde dakle PPE-a, zatim Ljevice, ECR-a i FDD sam e, dobio obavijest o različitim modifikacijama njihovih e, grupa i ako ne budu dobili nikakav pismeni odgovor onda smatramo prešutno da im se to potvrđeno. Što se tiče različitih zahtjeva za e,